sukladno e, našem poslovniku. Od e, Aldea smo dobili nominacije za članstvo u odboru i delegacijama. Te nominacije bit će navedene u zapisniku ove sjednice. Ako ne bude bilo e, primjedbi u vrijeme usvajanja zapisnika, te nominacije će se smatrati